Mm, vidim da nitko nema prigovora. Najave predsjednika. Poželio bih dobrodošlicu gospođi Pelsen. To, oprostili smo se od nje, a poželit ćemo dobrodošlicu gospodinu Jasenku koji će je zamijeniti. Želimo vam dobrodošlicu i veselimo se radu s vama. Vaša situacija nije jednostavna. Kolegica je postavila ljestvicu vrlo visoko, ali potpuno smo uvjereni da ćemo lijepo surađivati. A sada, što se tiče prevođenja, e, imamo 21 e, jezik. Sada ću dati riječ gospodinu Daunti, Dantanu, koji će nam predstaviti točku 3. Mislim da nije potrebno da ja e, dajem nikakav uvod. Hvala. Evo, samo bih htio reći dvije stvari. Mislim da ste svi dobili dokument koji je poslalo tajništvo odbora. Jedan je amandman izostavljen na stranici 15. Bar je tako na mojem glasačkom popisu. Prilog 1, poglavlje 2, e, stavak 7, pod paragraf 3, između amandmana 324 i 61. Tu morate dodati amandman 156 koji je e, ispušten. I osim toga bih još rekao da nakon sastanka sa izvjestiteljima u Sjeni o, u raspravi, o raspravi o planiranju, većina klubova je e, e, je izrazila da neće podržati amandmane o kloniranju, tako da neću ni ja. Imamo poseban tekst o tehnologiji kloniranja i o um, odgovarajućem zakonodavstvu. Moram reći da sam da nisam mogao ulaziti u zakonodavstvo o toj tehnologiji zato što to jednostavno nisam razumio. Mislim da komisija mora pripremiti nacrt prijedloga koji će pokriti tehnološke aspekte, aspekte tog zakonodavstva. No moramo imati na umu da imamo tekst koji zabranjuje izvoz tehnologija kloniranja. To je to e, nije u skladu s onime što stoji u ovom tekstu. Predsjednik govori bez mikrofona. Ima li netko pitanja? Ne vidim. Onda prelazimo na glasanje. Izvolite. Samo da vam kažem da nemam, da sam zaboravio svoju karticu. Dobro, uzet ćemo to u obzir. Jedan zahtjev. molim vas prihvatite situaciju u kojoj ako vidimo većinu, neću pitati tko je za, tko je protiv, suzdržani. Nije to zbog toga što e, ne, ne poštujem pravila, već jednostavno da uštedimo na vremenu. To govorim samo u slučaju da je situacija jasna. otwieram w takim razie e, kto je, e, głosujemy na poprawkę 8 Envy broj 8 Imamo 157 amandmana izvjestitelja. Sve ukupno imamo 346 i 12 kompromisnih amandmana. Amandman broj 8. Tko je za? Protiv? Dobro, otvorimo glasanje. Zamykam głosowanie. Glasanje je zatvoreno. trideset dva glasa za, nisam vidio sve ruke. 186. Tko je za? Hvala. Usvaja se. A sada 16. Ili e, amandman broj 9 Envija. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 17. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Kompromisi. Glasat ćemo elektronski. Kompromis A. Glasanje je otvoreno. Zamikam glasovanje. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 192. Tko je za? 192. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 193. Tko je protiv? Odbija se. 194. Tko je za? Protiv? Hvala. Odbija se. Kompromis tem Otvaramo glasanje. Glasat ćemo elektronički. Zamekam glasovanje. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. A sada NV broj 11. Tko je za? Protiv? Odbija se. 197. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis C. Glasamo elektronički. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 21. Amandman izvjestitelja. Tko je za? Usvaja se. 203. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 204. Tko je za? Protiv? Odpija se. 205. Tko je za? Protiv? Odbija se. 206. Tko je za? Protiv? Odbija se. 22. Izvjestitelj. I 13. Envid. Tko je za? Usvaja se. 23. Jako je e, važan amandman 23, zato predlažem elektroničko glasanje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

usvaja se. 26. Tko je za? Usvaja se. 211. Glasat ćemo elektronički. 211. Imamo neka očekivanja, ali dobro. Zamekam gusovanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 212. Glasamo elektronički. Glasanje je otvoreno. Zamekam gusovanje. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Gospodine Hausling. Amandman gospodina Hauslinga 213. Usvaja se 214. I još jedan važan amandman. Glasat ćemo elektronički. Zamekam glasovanje. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 215. Tko je za? Protiv? Odbija se. 216. Tko je za? Protiv? Odbija se. 27. Tko je za? Kompromis D. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 31. Tko je za? Hvala. Kompromis E. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. A sada 227. Tko je za? Amandman gospodina Hojslinga. Tko je protiv? Odbija se. 36. 36. Amandman izvjestitelja. Tko je za? Hvala, usvaja se. 228. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis F. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Hvala, usvojeno. 43. Tko je za? Hvala, usvoja se. 45. Tko je za? Hvala, usvaja se. 46. Tko je za? Usvaja se. Dvijesto Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis G. Glasanje je otvoreno. Otvjeram glasovanje. Zamikam glasovanje. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 49. Amandman izvjestitelja. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 240. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 241. Tko je za? Popravka 50. 50. Kto jest za popravku 50? 50. Tko je za? Usvaja se. 51. Amandman izvjestitelja, tko je za? Hvala, usvoja se. Pedeset dva. Tko je za? Hvala, usvaja se. 53. Tko je za? Hvala, usvaja se. 54. Tko je za? Hvala, usvaja se. 55. Tko je za? Usvaja se. 56. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 57. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 58 i 249. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Glasamo elektronički. Kompromis H. Glasanje je otvoreno głosowanie. Glasanje je zatvoreno. Pravki 200. Usvaja se. 251. Tko je za? Usvaja se. 60. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 61. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 252. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 62. Tko je za? Usvaja se. 254. Tko je za? Usvaja se. 63. Tko je za? Provjerit ćemo elektronički 254. Tko je za? Protiv? 254. Tko je za? Dobro, provjerit ćemo elektronički. Glasanje je otvoreno. Odbija se. 63, hvala. 255. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. E, sada ćemo provjeriti 255. Otvaram glasanje. 255. Zatvaram glasanje. Ispričavam se, e, usvojeno. Hvala. Amandman 256. Ko je za? Tko je protiv? Usvojeno. 257. Ne, ispričavam se. 64. Broj 64. Tko je za? Gospodina Niju? Prijevod 250. A, nismo dobili jasan prijevod, nije mi jasno o čemu sada glasamo. Da, nismo glasali o tome zato što smo usvojili 256. Da, nije, njemu se nije glasilo. Dakle, 64. Tko je za? Hvala. Usvojeno. 65. Tko je za? Usvojeno. I sada idemo na kompromis I. Otvaram glasanje. Glasanje je otvoreno. Otvore, e, glasanje je zatvoreno. Usvojeno. U redu. Možemo prijeći na 68. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 69. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Kompromis je. Otvaram glasanje. Glasanje zatvoreno. Usvaja se. sada prelazimo na amandman 721. Tko je za? Hvala, usvaja se. Sada amandman 33. Tko je za? 33, hvala. Tko je protiv? Provjerit ćemo. Amandman 33, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvojeno. S mršavom većinom, ali ipak. 72, tko je za? Hvala, usvoja se. Kompromis K. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala. Sada prelazimo na 278. Tko je za? 278. Tko je protiv? Hvala. Odbijeno. 74. Tko je za? Hvala, Usvaje se. Amandman 279 i 75, tko je za, usvojeno. 76, tko je za, usvojeno. 77, tko je za, usvojeno. 78, tko je za, usvojeno. 79, tko je za, usvojeno. Amandman 80, tko je za, usvojeno usvojeno. Sada prelazimo na amandman 281. Tko je za? Odbio se. 81. Amandman izvjestitelja. Tko je za? Usvaja se. Amandman 82. Tko je za? Usvaja se. 36 tko je za? Usvaja se. Amandman 282 tko je za? Usvaja se. Amandman 284 tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 84 izvjestitelja tko je za? usvojeno. Amandman 85 izvjestitelj tko je za, usvaja se. Amandman 285 tko je za? Osamdeset pet je usvojen. Dakle, 285 o njemu ne glasamo. Znači, 86. Tko je za? Usvojeno. 87 tko je za? Usvaja se. 88 tko je za? Usvaja se. 89 tko je za? Usvaja se. Amandman 287. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 288. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 90. Tko je za? Usvaja se. 91 tko je za usvaja se 92 amandman izvjestitelja tko je za usvaja se 289, osamdeset devet tko je za usvaja se Amandman 292. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 293, tri tko je za tko je protiv odbija se Dobro, prelazimo na amandman 296. Tko je za? Hvala, usvaja se. 297. Tko je za? Usvaja se. Amandman 93. Tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman 301. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 302. Tko je za? 302. usvija se. 95. Tko je za? Usvija se. Amandman 303. Tko je za? Tko je za? Usvija se. Pa prelazimo na Amandman 104. Tko je za? Ne, ispričavam se, 102. 102. Amandman izvjestitelja. Tko je za? Hvala, osvoja se. A sada... Amandman 104. Tko je za? Hvala, osvoja se. Amandman 105. Tko je za? Usvaja se. 106. Tko je za? Usvaja se. 107. Tko je za? Usvaja se. 39. Envi. Tko je za? Usvaja se. Amandman 108. Izvjestitelja. Tko je za? Usvaja se. 109. Izvjestitelja. Tko je za? Usvaja se. 110, tko je za? Usvaja se. 40 Envi, tko je za? Usvaja se. Amandman 111, tko je za? Hvala, usvaja se. 112, tko je za? Usvaja se. 113, tko je za? Usvaja se. 114 tko je za? Hvala. Usvaja se. 115 usvojeno. 305 tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 116 tko je za? Usvojeno. Amandman 306 tko je za? Tko je protiv? Napravit ćemo provjeru elektroničku. Otvaram glasanje o 306. E, Otvaram glasanje. Odbija se. E, jedan, amandman 117. Tko je za? Tko je protiv? Sada prelazimo na amandman 41. 41 Envid, ko je za? Imali smo rezultat 22-22 i onda smo imali još jedan glas, zato smo ga odbili. Dakle, amandman 41. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 118. Tko je za? Usvaja se. 119. Tko je za? Usvaja se. Amandman 307. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 120. Tko je za? Usvojeno. 121. Tko je za? Usvojeno. 308. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Sada ćemo glasati o amandmanima od 123 do 134. To su sve amandmani izvjestitelja. Pa bismo možda mogli glasati u bloku. Dakle, od 123 do 134. Tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman 135 izvjestitelja, tko je za? Hvala, usvaja se. 136, tko je za? 136, hvala, usvaja se. Imamo tri amandmana, 312, 313 i 137 e, tko je za, usvaja se. 138 tko je za, za, usvaja se. 139 tko je za, usvaja se. Amandman 43 Envid tko je za, protiv, odbija se. 141 i 44. Tko je za? Usvaja se. Kompromis L. Otvaram elektroničko glasanje o kompromisu L. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. A sada prelazimo na amandman 45. Tko je za? Hvala, usvojeno. 315. Tko je za? Protiv? Odbija se. 316. I 46. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 144. Tko je za? Tko je za? 144. Hvala, usvaja se. Samo sekundu. E, sada prelazimo na e, amandman 47 Envi. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 318. Tko je za? Usvaja se. 146 i 49 Envi. Tko je za? Usvaja se. Amandman 319. Tko je za? 319. Tko je za? Tko je protiv? Otvaram elektroničko glasanje o amandmanu 319. glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Hvala. Onda sada 320, tko je za? Usvaja se, hvala. 321, tko je za? Hvala, usvaja se. 147, tko je za? Hvala, usvaja se. 322, tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 148 i 51 NV, tko je za? Usveno. Amandman 149 i 53. Tko je za? Usvojeno. 150 i 54. Tko je za? Usvaja se. 151 i 55. Tko je za? Usvaja se. Amandman 323. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Provjera. Provjeravamo 323. Otvaram glasanje. Glasanje je otvoreno sada. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. i vi, onda se usvaja. Dobro, onda možemo prijeći na 154. Mhm, dobro je da pazite vi umjesto mene. 154 i 57. Tko je za, protiv, usvaja se. 155 i 57. Tko je za? Hvala, usvaja se. Zatim Amandman 324. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Sada prelazimo na dodatni amandman 156 Na zahtjev gospodina ja otvaram elektroničko glasanje o 324. Otvaram glasanje. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. Hvala lijepa. Sada idemo na amandman gospodina Dantana, 156. Tko je za? Hvala, usvaja se. A sada amandman 325. Tko je za? Usvaja se. 326. Tko je za? Protiv?

329 ćemo elektronički provjeriti. Otvaram glasanje. Iako bi trebao biti odbijen. Odbija se. Da, odbija se. Tristo trideset. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 331. Tko je za? Usvaja se. 332. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 333. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 334. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 335. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Prelazimo na amandman 338. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 339. Tko je za? Hvala, usvaja se. 157. Ne, provjerit ćemo. 339. Otvoren glasanje.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 To je odbijeno. Amandman 343. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 344. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 158. 158. Gospodina Dorfmana. Tko je za? Hvala usvojeno. 159. Tko je za? Hvala, to je usvojeno. Amandman 1. E, izvjestitelj identičan sa e, Envija, hvala to je usvojeno 1.6.0 tko je za, protiv to je odbijeno amandman 2 tko je za to je usvojeno amandman 3 tko je za usvojeno amandman 162 gospodina Egnjua tko je za, protiv to je odbijeno Amandman 163 gospodina Dorfmana, tko je za? Hvala, to je usvojeno. Amandman 164, tko je za? Usvojeno. Amandman 165, tko je za? Usvojeno. Amandman 3, izvjestitelja, usvojeno. Amandman 167. Tko je za? Protiv? To je odbijeno. Amandman 168. Tko je za? Usvojeno. Amandman 4. Izvjestitelja. Tko je za? To je usvojeno. Amandman 5. Izvjestitelja. Tko je za? Usvojeno. Amandman 6 Ispričava se prioritetica 169 usvojeno, amandman 7 izvjestiteljev i 5 envija tko je za usvojeno, amandman 8 izvjestiteljev koje je za usvojeno, amandman 6 envija usvojeno, amandman 170 koje je za, to je usvojeno, amandman 9 tko je za usvojeno, amandman 171 i 10 identični su. Tko je za? Hvala, usvojeno. Amandman 172, tko je za? Usvojeno. 173, tko je za? Protiv? E, to je odbijeno. 174, tko je za? Protiv? To ćemo provjeriti elektronički 174. Otvaram glasanje. 174. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 175 identičan je sa 176 i 11. Ko je za, protiv, to je odbijeno. 177 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 178 e, tko je za, protiv, suzdržan. Amandman 179 tko je za, protiv, odbijeno. Amandman 12 izvjestitelja, 7 envi, tko je za, to je usvojeno. Amandman 3, amandman 1H2, 1821184 tko je za hvala usvojeno 185 tko je za protiv to ćemo provjeriti elektronički 185 Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada idemo na amandman 15. Izvjestitelje tko je za. Hvala lijepa. Usvaja se. A sada ćemo glasati o tako izmijenjenom E, nacrtu i to imeničnim glasanjem otvaram glasanje zatvaram glasanje usvaja se a sada Otvaram glasanje o nacrtu zakonodavne rezolucije u cjelini. Otvaram glasanje. Molim vas da zatvorite prethodno glasanje i otvorite novo. usvaja se dakle sada ćemo glasati o odluci o otvaranju međuinstitucionalnih pregovora potrebna su nam najmanje 23 glasa za to je također poimenično glasanje otvaram glasanje zatvaram glasanje usvojili smo tu odluku. Čestitam gospodinu Dantanu. Dame i gospodo, imamo još malo vremena. Ako gospodin Dantan želi riječ, ne. E, sa povjerenikom e, imamo e, razgovor u 8 sati, tako da ćemo do 8 sada imati kratak prekid sastanka. Hvala svima na tako e, dobro obavljenom glasanju. Hvala.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 Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą część. Dame i gospodo, počinjemo sa drugim dijelom našeg sastanka. U tom dijelu sastanka sudjeluje i povjerenik. Nadam se ćete mi oprostiti ako vas nazovem našim povjerenikom, jako nam je drago što ste večeras ovdje s nama. E, sjećate se da je nova strategija za šume predstavljena 2013. Gospođa Krstinga je nakon toga sastavila izvješće na vlastitu inicijativu. To izvješće je potom usvojeno i to velikom većinom glasova. E, dosta se govorilo o jednom sveobuhvatnom pristupu i o potrebi bolje koordinacije a na raspravi na plenarnoj sjednici povjerenik Hogan je najavio da će sudjelovati na jednom sastanku odbora Agri kako bi nam prezentirao strategiju provedbe strategije za šume. Komisija je u međuvremenu E, objavila taj plan provedbe koji se zove Forest MAP, Forest Map. E, povjerenik je održao svoje obećanje, on je večeras tu s nama i večeras će nam sigurno govoriti o provedbi ove strategije. međutim sigurno će također spominjati i e, vrlo konkretno taj višegodišnji provedbeni plan. Više ne želim duljiti, e, ne bi ni bilo primjereno da ja sam previše govorim o tome jer ovdje je osobno povjerenik tako da, gospodine povjereniče, srdačno vas pozdravljam i bez odlaganja vama dajem riječ. Nakon vas riječ će dobiti koordinatori, a potom i drugi članovi odbora koji će imati mogućnost postavljati vam pitanja. Tema je vrlo zanimljiva, ali ja bih vas usprkos tome zamolio da budemo što konkretniji. Hvala lijepa, hvala gospodine predsjedniče, zadovoljstvo mi je biti večeras ovdje s vama. E, želim najprije spomenuti postignuća mojih prethodnika povjerenika e, Vele i Bjenkovski. E, naravno da mi vodimo računa o svim dionicima i Europska unija igra ključnu ulogu, je igrala ključnu ulogu u razvoju ove strategije. Pozdravljam e, e, nacrt, izvješće na vlastitu inicijativu koja je usvojio parlament i želim odati priznanje izvjestiteljima, osobito Elizabeth Köstinga i njezinim izvjestiteljima u sjeni na određenom odrađenom poslu. Mi smo svi vrlo e, svjesni uloge koju Europska unija igra za sektor e, šumarstva. Šume pokrivaju 40% naše površine i ta površina stalno raste prethodnih godina. To je vrlo dinamičan sektor koji osigurava e, održivost našeg ruralnog sektora. Gotovo 3 milijuna radnih mjesta u tom sektoru postoje u Europskoj uniji E, šume su od bitnog značaja za naš okoliš, e, igraju ogromnu ulogu u zaštiti bioraznolikosti i e, održavanju ekosustava. Također su i ključni sektor u prelasku na nisko ugljično gospodarstvo. Gospodine predsjedniče, danas je sektor šumarstva ima više šansi nego izazova. E, upotreba biomase raste i postoje, pozitivni razvoja, razvoj događaja u biogospodarstvu. Međutim, postoji niz trendova i e, razvoja događaja kao što su zbog klimatskih promjena e, šumskih požara i novih nametnika i bolesti E, dakle, to sve ugrožava naše šume. Bitno je povećati njihovu otpornost protiv tih pojava. E, e, strategija za šume o svemu tome vodi računa. Mi ćemo pojačati svoje napore da damo da osiguramo daljnju održivost ovog sektora na temelju načela dobrog upravljanja. Naša strategija naglašava da je provedba naše strategije e, treba biti jedan višegodišnji proces, dobro koordiniran, koji mora biti učinkovit i sa što manje birokracije. Svi ti elementi su potpuno e, odraženi u ovom višegodišnjem provedbenom planu. E, tu smo doista nastojali pojednostaviti našu E, naš biti što jednostavniji e, kako bismo postigli i ciljeve za 2020. E, naše strategije. Pokušali smo također znači naći koordinirati sve dionike. Ta je koordinacija doista ključna i tu je bilo potrebno donijeti različite odluke kao što je integracija upotrebe e, tla u e, odgovarajući e, okvir. Moramo biti također usklađeni sa drugim politikama za period 2016 17 na primjer paket o održivim izvorima energije mi smo e, dali prioritet e, poticanju konkurentnosti i održivosti sektora šumarstva e, proširenju baze znanja ne smijemo zaboraviti da sektor koji se oslanja na šumarstvo predstavlja 7% najmanjeg BDP-a, osobito u ruralnim područjima e, gdje su drugi e, izvori prilično osjetljivi. Korištenje biomase je ogroman potencijal i daje još veći doprinos e, stvaranju radnih novih mjesta. Ovaj višegodišnji plan podržava upotrebu drva kao održivog e, održive sirovine koji e, može i dati svoj doprinos otpornijoj energetskoj uniji. Razvoj ruralnog razvoja daje zemljama članicama mogućnosti da poduzimaju mjere e, kako bi se postigli ti ciljevi. U 87. E, programu ruralnog razvoja koji je već usvojen, e, mjere koje se tiče šumarstva dobile su dva milijuna eura. E, te mjere mogu dati veću dodanu vrijednost i moraju biti primijenjene na učinkovit način. E, razvili smo i jedan e, konkretni financijski instrument u tu svrhu. Zemlje članice će ga moći koristiti već i prije 2016. godine. Još jedan instrument e, je sedmi e, akcijski program za e, okoliš to je bio dio prioriteta irskog predsjedništva 2013. Dali smo financijsku potporu osobito biogospodarstvu i e, u vezi ulogi, ulozi šumarstva u vezi s tim. Također vodimo računa o šumama iz globalne perspektive. Tu se radi o sprečavanju degradacije šuma, o koordinaciji e, politika na globalnoj razini. Daljnji koraci na e, provedbi ove strategije E, između ostalog e, obuhvaćaju i e, reviziju 2018. godine. Naravno, pritom ćemo poštivati načela subsidijarnosti. Podrška parlamenta ovoj provedbi ove strategije naravno je vrlo poželjna i mi ćemo E, naravno surađivati sa parlamentom na svakom daljnjem e, koraku. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Kao što smo najavili, sada će riječ dobiti predstavnici klubova zastupnika, najprije gospođa Köstinga u ime kluba zastupnika EPP. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. E, drago nam je što smo večeras u mogućnosti razgovarati s vama. E, mi smo ovdje na odboru vrlo intenzivno radili na tome i Europski parlament je tu usvojio jednu vrlo snažnu poziciju E, već ste spomenuli da šuma ispunjava nevjerojatno e, veliki spektar e, zadaća i može dati veliki doprinos i ruralnom razvoju i našem gospodarstvu i očuvanju okoliša i energetskoj održivosti iz vašeg izlaganja je jasno da vi dajete, stavljate veliki naglasak na to da e, strategija e, šumarstva može doista odigrati značajnu ulogu u našem e, daljnjem razvoju. Jedna stvar koju želim naglasiti i o čemu smo ovdje na odboru vrlo intenzivno raspravljali tiče se uključivanja vlasnika šuma odnosno onih koji upravljaju šumama e, naglasili smo da smatramo važnim e, stalni odbor za šumarstvo koji mora imati značajnu ulogu moje pitanje je e, kako komisija to kani realizirati. U našem zakonodavstvu svjedoci smo pojave da se vlasnici e, ne smatraju uključenima e, Natura 2000 i drugi važni programi, tu bi bilo vrlo važno kada bi e, uključili one koje naše zakonodavstvo direktno pogađa, kojih se tiče, na koje se primjenjuje moje konkretno pitanje e, dakle odnosi se na stalni odbor za šumarstvo e, dakle e, koji su konkretni prijedlozi i planovi komisije da se njih snažnije uključi i da se zajedničkim naporima ide dalje. Hvala lijepa. Gospodin De Krastro ima riječ. Hvala vam povjereniče. Nama je uvijek drago kada dođete razgovarati s nama u ovaj odbor. E, željeli smo razgovarati i o Junkerovom planu, no ne možemo o tome razgovarati, znamo da to nije zbog vas. Da, ova e, je tema vrlo bitna, kolegica Kestinger je upravo to spomenula, ona se time i bavila, no bilo bi dobro da možemo s vama razgovarati o vrlo velikim poteškoćama s kojima se suočavaju europski poljoprivrednici. I ne mogu sada ne spomenuti da smo cijenili kako ste bili brzi kad, kad je bilo riječ o zootehničkim mjerama, no istovremeno smo kritični prema nekim drugim stvarima. Koristim ovu priliku da vas uh, da uredba o mlijeku i voću u školama E, parlament se stvarno potrudio da taj dokument ostane u europskoj agendi, a sada pak čujemo glasine iz vijeća da se želi promijeniti pravna osnova i isključiti Europski parlament iz postupka suodlučivanja i iz rasprave. Želim vam stoga reći da mi takvo rješenje nećemo nikada prihvatiti i mi se nadamo da ćete vi e, nastaviti braniti ulogu e, parlamenta. Hvala. Gospodine povjereniče, hvala vam lijepa na ovoj prezentaciji. E, provedba e, ove strategije je e, vrlo važna za vlasnike šuma i mi poziciji komisije pridajemo vrlo veliku važnost. Ja sam prošli tjedan bila E, nazočna kod nagrade šumske nagrade gdje se dodjeljuje gdje e, udruženje vlasnika šuma dodjeljuje e, nagradu za dobro upravljanje šumama dakle oni odbijaju ove naše programe i zakone i poručuju da bi komisija trebala imati hrabrosti i e, da bi trebala e, biti svjesna toga da vlasnici šuma upravljaju svojim šumama u interesu e, okoliša i održivog upravljanja šumama. Mislim da to vrijedi za svih 28 zemalja članica. Ja trenutno vidim velike probleme, vi spominjete Horizont 2020, 7,2 milijarde eura sredstava. Sva ta sredstva su već unapred raspoređena, a ja ne mogu vidjeti da tu doista postoje neki konkretni planovi za šume, odnosno sektor šumarstva. E, taj program e, je doduše dogovoren sa e, regionalnim sa regijama i lokalnim lokalnom regionalnom lokalnom razinom međutim vlasnici šuma su poduzetnici koji moraju živjeti od svojih šuma i zato nisu potrebni zapravo planovi u okviru Nature 2000 jer je to miješanje u njihova prava kao prava vlasti. Gospodin ti ima riječ. Hvala vam. Važnost šumarstva u Irskoj se pokazala taman negdje u vrijeme kada je naša sadašnja vlast, vlada stupila na vlast. Nešto se govorilo o tome da će šume e, biti prodane kako bismo uspjeli prikupiti novac da vratimo dug koji nismo nikada trebali ni imati, ali dobro, to je jedna druga rasprava. No, to je dovelo do toga da e, ljudi koji nisu bili direktno uključeni u području šumarstva, da su se uključili i na kraju je ispalo da e, je to ogroman potencijal za našu državu. Na kraju, ono što je oporba dobila jest da e, šume nisu prodane zato što smo uspjeli e, jasno reći koliko su e, važne i čak smo uspjeli uvjeriti našu vladu i čak je naš tadašnji povjerenik tada rekao da bi bilo ludo prodati te šume. No ja dobivam jako puno upita iz tvrtki koje e, rade u toj industriji i mm, radimo s jednom organizacijom koja se zove Quilcha u Irskoj i oni su poludržavna tvrtka koja mm, mm, upravlja šumama i kao povjerenik zanima me možete li nam pomoći zato što smo čuli došle su do nas glasine o ozbiljnim prijevarama i nažalost vi pokušavate riješiti e, problem šumarstva u Europi, i Irska je u Europi. Ali da bismo mi uspjeli, posljednje što, što nam je potrebno su glasine o prijevarama u e, sektoru. Obratili smo se i policiji, no poludržavno tijelo sada ne želi surađivati. Jedino ministar ih može natjerati da surađuju, a on ne želi. A evo, sada imamo i povjerenika iz e, Irske, povjerenik koji je bio član te iste vlade i sada zanima me povjereniče, ako dođem k vama s ovim informacijama, hoćete li vi moći nešto učiniti oko toga? dobili smo navode o prijevarama vrijednim 80 do 90 milijuna eura. I onako nemamo novaca, tako da bi bilo dobro e, otkriti je li to doista istina i ako jest istina da se nešto oko toga učini. No u ovom trenutku, nažalost, naše šumarstvo nema nikakvu korist od toga, ne dobiva pomoć, zato što tvrtka koja e, vodi većinu poslova ne želi surađivati, a ministar također ne želi pomoći. Stoga me zanima jeste li vi spremni nešto učiniti. Bardzo Hvala, sada gospodin Gospodine povjereniče, lijepo je što ste ovdje, ali pitam se da li bismo ovdje trebali sada razgovarati samo o šumama, šumarstvu. Ima još puno tema o kojima bismo zapravo trebali s vama razgovarati. E, ja ću vas e, pitati u vezi sa intervjuom koje ste dali prošle, prošli tjedan gdje ste zanijekali da su proizvođači mlijeka u krizi, u egzistencijalnoj krizi i da e, rade samo za pokriće osnovnih troškova proizvodnje vjerojatno si možete zamisliti da je to proizvođače mlijeka vrlo začudilo da vi e, tvrdite da oni nisu u krizi dakle molim vas da e, kažete zašto ste to rekli ili ako smatrate da doista proizvođači mlijeka nemaju e, problem trenutno da nisu u krizi onda da nam to jasno kažete pa me onda zanima kako ste došli do tog zaključka vi sada zapravo e, što se šuma tiče konflikte koji postoje a to su na primjer korištenje biomase tako dalje vi te konflikte ne vidite pa se ja pitam da li to za vas jednostavno nije tema nije e, problem kojega ste svjesni. Mi imamo dopise e, dakle iz sektora šumarstva e, postoje pritužbe da se mnogo drva izvozi, a da se opskrba u Europi pritom zapravo zanemaruje. Dakle izvoz u Kinu se u ostručio Molim vas da to malo pojasnite, da li tu vidite konflikt ili ne. Nadalje da li se slažete sa kolegom Velom da bi se e, program Natura 2000 trebao preraditi ili smatrate da je to jako dobro i da se tu nema što korigirati? E, Natura 2000 je zapravo dosta toga doprinjelo e, našem sektoru šumarstva i ja ne vidim tu potrebu da se tu nešto prerađe. Hvala lijepa sljedeći godnik Hvala vam. Uvijek postoji neka dodatna tema kada nam povjerenik dođe u odpor. A to znači da sam ja sad eto doznao nešto novo o unutarnjim politikama u Irskoj uz pomoć kolega. Eto kolege, hvala vam. No, kao što znate, i ja ću ovdje malo pokvariti raspoloženje. Prema parlamentarnim pravilima zapravo ne bismo trebali imati sastanke odbora za poljoprivredu u Strasburu. Možda sam nešto pogriješio, možda su se pravila promijenila, tajništvo će me sigurno ispraviti. No, važnije od toga jest da sam ja oduvijek smatrao da šumarstvo ne spada pod nadležnost komisije poljoprivreda da, ali šumarstvo koliko znam, ne spada pod e, oblasti komisije. Stoga kad on kaže da želi umanjiti birokraciju, svi se s time slažemo, ali ja smatram da ne bi trebalo tu postojati nikakva birokracija, to bar vrijedi za moju zemlju. No sigurno će nam on e, dati odgovor na to i ja ću to onda e, prenijeti našem povjerenstvu za šume u Velikoj Britaniji koje smatra da je odgovorno za ovo područje. Zatim e, spomenuli ste klimatske promjene koja je druga riječ za globalno zagrijavanje koje se nikada nije dogodilo. Sjeća drva i proizvodnja biomase će, se, će nas zasigurno spasiti. Ali ja sam se u to uključio i to zapravo izgubio sam jako puno novaca jer jako puno novaca je potrebno za sjeću tog drva, prijevoz i proizvodnju. To je mm, financijski bilo vrlo negativno proizvodnja biomase. I svi biste zapravo trebali biti e, sretni da u, razina CO2 raste, zato što to znači da će i stabla rasti brže. Stoga nema razloga za brigu. Hvala vam. Hvala vam. Mislim da će sada povjerenik odgovoriti na sva pitanja. 26 osoba se javilo za riječ. Tako da predlažem da svako govori minutu i, minutu i pol do dvije. I nemojte u svakom slučaju govoriti dulje od dvije minute. Molim vas. Mislim, nadam se da će vam to biti dovoljno. A onda će povjerenik komentirati sva vaša pitanja ili teme. Ja neću komentirati, to nije moj posao, gospođa Herans Garcia. Hvala vam. Drago mi je da ste večeras s nama. I slažem se s onime što je rekla kolegica Köstinger o važnosti šumarstva Smatram da moramo imati e, integralni cjelovit pristup i potrebna nam je europska strategija za šumarstvo zato što na kraju krajeva mm, to je ovlast zemalja članica, ali ako gledamo financije u okviru drugog stupa zajedničke poljoprivredne politike. Ruralni razvoj o tome odlučuju zemlje, u mojoj zemlji o tome odlučuje regionalna uprava. Tako da to je nešto o čemu svanko e, Mm, zasebno odlučuje. Upravo zbog toga strategija za šume mora biti na jednoj drugoj razini. I kad je riječ o financiranju također mora biti na drugoj e, razini. jer ako e, to ne stavimo na europsku razinu imat ćemo ozbiljnih problema. No htjela sam e, večeras spomenuti pismo koje je potpisao Juncker prošli tjedan u pismu se govori o financijskim e, očekivanjima te o ispravkama i zanima me gospodine Hogan Predsjednik Juncker nam govori o pojednostavljenju zajedničke poljoprivredne politike u ekonomskim terminima. Hoćemo li 2016. govoriti o, ponovno govoriti o reformi zajedničke poljoprivredne politike ili ćemo čekati 2018. kako smo ranije bili dogovorili? Mislim da je to jako važno za sve stočare, za sve šumare, za sve poljoprivrednike. Sve to njih brine i to posebice one u mojoj zemlji. Dziękuję pan Hvala vam. A sada gospodin pan posel Branar. Um, Hvala. Pozdravljam ovaj provedbeni plan i drago mi je da komisija ovako brzo reagira uh, na teme o kojima smo već razgovarali u parlamentu i drago mi je da um, svi shvaćaju um, važnost šuma u borbi protiv klimatskih promjena. Nedavno sam putovao na, jugu, e, na jug Španjol, e, Francuske e, i tamo je naravno jako važna i tamo smo vidjeli koliko je važno hvatanje ugljika od strane šuma. Tri stvari, dakle, o korištenju zemljišta i prenamjeni korištenja zemljišta. Kako vidite da se to uklapa u klimatski i energetski okvir Europske unije. To moramo napraviti kako treba, onda će pomoći, ali ako pogriješimo, onda ćemo stvarno imati problema. Što vi mislite o tome? Drugo, već je ranije spomenuto. No, Evropska unija sve više ovisi o biomasi koja dolazi iz eh, Sjeverne Amerike. Koji je vaš osobni stav o tome? Meni se čini da je to jako dalek put, dakle da to dovozimo iz eh, Sjeverne Amerike u Veliku Britaniju i naravno moramo se voditi znanstvenim eh, otkrićima. Smatrate li to da je to doista održivo? I, na I treće, mislim da ne smijemo izgubiti iz vida dobrobiti za zdravlje koje dolaze iz eh, šuma i drva i ispričavam se ako ću otići E, dokle, prije nego što vi budete mi dali odgovor, ali e, moram održati govor pred, e, u vječnici. Hvala lijepa. I ja imam nekoliko pitanja za vas, povjereniče. Ja bih s vama mogla cijelu večer razgovarati o šumi i mislim da je šuma dovoljno važna da se ekstra radi nje ovdje sastanemo. Dakle, konkretno, jeste li za to da Europska unija podrži kaskadnu upotrebu drva i kako si to zamišljate? još jedno pitanje, govorili ste o tome e, da moraju postojati kriteriji održivosti. Da li postoji plan da se e, usvoje e, obvezujući kriteriji održivosti? Nadalje, zanima me šume koje su u vlasništvu država, dakle zemalja članica, E, i kojima se zapravo e, na uzoran način upravlja. Ja znam, to je zadaća zemalja članica, ali e, vi kao povjerenik mogli biste izvršiti utjecaj kako bi to upravljanje bilo, dobilo veću pozornost. nadalje, da li znate da su štete koje divljač nanosi veće nego štete koje nastaju od šumskih požara. Zanima me vaše mišljenje o tome. I još jedno konkretno pitanje. Vi ste govorili o tome da šuma zapravo ima veliki potencijal. Je li vam poznato da je šuma zapravo e, konačna, da postoji jedna granica za korištenje šume i da e, tu možemo i pretjerati. I posljednje pitanje e, tiče se stalnog odbora za šumarstvo e, vi e, ste E, spomenuli da e, ćete u rad tog stalnog odbora e, povremeno uključivati druge dionike i stručnjake. Moja bi želja bila da unutra budu uključeni ljudi koji se doista bave šumama i doista upravljaju njima. Oni imaju veliku odgovornost jer evropske šume su u njihovim rukama. Dziękuję pan poseł Hvala, a sada gospodin Nikov. Hvala vam. Povjereniče, rekli ste da želite da budemo konkretni i ja ću pokušati biti e, konkretni. No prije toga dopustite mi da vam čestitam na ovom višegodišnjem provedbenom planu strategije Europske unije o šumama. Drago mi je da šume za vas nisu samo drvo. Drago mi je da vam je važna i bioraznolikost. Bili ste u e, Bugarskoj i drago mi je da ste vidjeli da e, je ljekovito bilje vrlo važno. Mi ga prikupljamo, ljekovito bilje raste u šumama, baš poput e, gljiva i ostalih vrsta biljaka. I čini mi se da taj sektor može postati značajan po pitanju otvaranja radnih mjesta u tom području. Takvo se bilje može koristiti i u kozmetičkim proizvodima, na primjer. Stoga moje pitanje sljedeće. Zar ne mislite da Europska unija treba strategiju o ljekovitom bilju? To može biti vrlo značajna aktivnost koja može doprinijeti gospodarskom rastu. To je recimo jedan element koji je bitan za bioraznolikost. Isto tako jako je vižno kako se to bilje ubire radi očuvanja biljaka, jer u protivnom rezultati mogu biti katastrofalni. Kao što sam rekao, branje ljekovitog bilja je vrlo važno, to može mm, potaknuti Mm, konkurentnost e, šumarskog sektora kad govorimo o bio mm, gospodarstvu. Hvala vam sada gospodin Andžio. Hvala vam. I vama bih povjereniče zahvalio što ste došli na sastanak večeras. Mislim da strategija o e, šumama je ključna za razvoj ruralnih područja. No, čini mi se da je možda preuranjeno definirati kratkoročne i srednjeročne projekte u trenutku e, kad imamo poljoprivrednu krizu u Europi i mnogi mm, poljoprivrednici ne znaju e, je li bolje da se bave uzgojem goveda, svinja ili proizvodnjom mlijeka. Ne smijemo zaboraviti tu e, stvarnost. Mislim da to ne shvaćamo dovoljno ozbiljno. I kao što je kolega rekao e, ranije, da ste svi rekli da nema krize, ali mm, oni kažu nešto sasvim drugačije a predstavnici mladih poljoprivrednika, njih biste trebali e, susresti i upoznati, jer njihova situacija je još gora od onoga što inače čujemo u parlamentu. A kad je riječ o šumama, postavio bih vam jedno pitanje. Koje je vaše stajalište o e, klimatskom i energetskom paketu, te što mislite o, o sektoru e, poljoprivrede i e, šumarstva. Hvala vam. A sada gospodin Slimović. Hvala vam. Hvala vam što ste došli u odbor i dali nam priliku da razgovaramo s vama. Mene zanimaju okolišni aspekti poljoprivrede i posebice šumarstva. Svi znamo da se bliži konferencija u Parizu. Svi smo svjesni važnosti toga sastanka. I znamo koliko je e, važna uloga šuma i poljoprivrede u e, klimatskim promjenama. Koje su prema vama najveće prepreke i najveći problemi E, oko pariškog dogovora kad je riječ o e, šumarstvu i poljoprivredi ili da to kažem jasnije što biste voljeli vidjeti e, i čuti u krajnjem sporazumu i što smatrate da nećete vidjeti hvala vam još jednom hvala vama sada gospodin przewodniczący, Polsce lasy są w zdecydowanej większości państwowe. U Poljskoj su šume e, u vlasništvu države. I javnosti su šume vrlo važne, a e, državno vlasništvo šuma je jedna od političkih tema u našim e, izbornim kampanjama. Većina stanovništva smatra da bi e, šume trebale biti u vlasništvu države i otvorene svima. No, jedna stvar, jednu stvar ne možemo shvatiti. Šume upijaju veliku količinu ugljičnog dioksida i to se potpuno zanemaruje u vremenima kada se borimo protiv globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena. Pokušavamo koristiti biomasu što znači da smanjujemo e, površinu pod šumama, a zapravo bismo trebali imati sve više šuma ako uzmemo u obzir ulogu koju igraju prilikom e, upijanja um, emisija ugljičnog dioksida. Takvu bismo politiku trebali imati. Jer ako politika nije takva, onda bismo se trebali zapitati koji je stvarni cilj svih ovih mjera Mm, kaže se da je mm, dakle borba protiv klimatskih promjena, ali bojim se da tu postoji nekakav skriveni plan. Šume su šume štite i našu klimu i e, naš okoliš. Hvala vam. Održali smo e, jednu raspravu u odboru i stručnjaci su predstavili jako dobre materijale. I mislim da ovaj postulat da naglasimo ulogu šuma kao um, čimbenike u borbi protiv klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja, to je vrlo korisno i smatram da bismo trebali više pozornosti tome posvetiti. Mislim da ne razumijemo svi ozbiljnost problema koje je spomenuo gospodin Vojčkovski. Hvala, sada gospođa Aguilera. Hvala vam. Gospodine povjereniče, malo sam iznenađena. Ovo je svakako vrlo interesantna rasprava, ali ja sam iznenađena mm, ovime što se govori o strategiji o šumama, već, smo, već je to mm, izložila i komisija, razgovarali smo o tome u parlamentu i još uvijek se usvajaju programi regionalnog razvoja i teško je sada napraviti e, pravu evaluaciju. Stoga, kao što kažu poljoprivrednici e, u mojoj zemlji, ne treba samo o tome razgovarati, treba nešto i učiniti. Još jedna stvar vrlo bitna koju su spomenuli kolege, i drago nam je da uvijek dolazite razgovarati s nama, ali smatram da bi bilo dobro da iskoristimo ovu priliku i postavimo vam neka pitanja. Ono što je rekla kolegica Herans, e, došlo je do konfuzije e, s onime što je u pismu poslao gospodin Juncker i zanima me hoćemo li revidirati zajedničku poljoprivrednu, poljoprivrednu politiku 2016. ili 2018. Prema riječima predsjednika Junkera to nije jasno i zato mislim da je dobro iskoristiti današnju priliku da to pojasnimo. Drugo, što je sa novom uredbom o podjeli mlijeka i voća u školama? Ili nedavno smo primijetili e, da dolazi više e, maslinovog ulja iz e, Tunisa, dakle oko 500 tisuća tona. Ja dolazim iz Španjolske, iz Andaluzije i ja sam sama proizvođačica. Stoga smatram da bi bilo dobro objasniti zašto je taj kontingent povećan i zašto će se izmijeniti certifikanti za uvoz i dopustiti e, uvoz maslinovog ulja tokom cijele godine. Jako je puno tema i e, voljela bih da imamo jednu globalnu raspravu i molim vas da mi odgovorite na e, ova pitanja. Hvala vam. Petir. A sada Petir. Pozdravljam povjerenika. Ovog ljeta Korčulu i Pelješac u Hrvatskoj opustošili su požari izgorjelo je preko four five hektara zelenih površina a osim šuma i vinogradi plavca malog autohtone sorte grožđa. šteta se procjenjuje na four milijuna eura. ovim putem molim povjerenika hogana da se zauzme za brzu isplatu pomoći kako bi opožarene površine ponovo pošumili i vinograde obnovili. unatoč požarima godišnji prirast premašuje sječu za više od twenty te hrvatska ima više od forty seven kopnene površine pokrivene šumama. poznata nam je svima multifunkcionalna uloga šuma te njihov doprinos zaštiti klime kao ponora ugljika. u vidu skore konferencije o klimi u parizu zanima me planira li europska komisija početi opipljivo odnosno financijski vrednovati doprinos šuma i država članica sa područja europske unije. hvala da možemo razgovarati o ovome nakon e, izvještaja gospođe Kestinger. I drago mi da napokon razgovaramo o višegodišnjem planu provedbe. Znamo koliko je važan ovaj sektor, ja dolazim iz e, Slovenije gdje je 60% površine pokriveno šumom. Drvna masa je, e, količina drvne mase vrlo visoka 400 kubnih metara po hektaru. Vrlo je to relevantan sektor i ogromna količina drvne mase. U strategiji se govori o učinku na poljoprivredu. Biomasa iz e, drveta je jasna, zapravo predstavlja jasnu vezu sa poljoprivredom i to je jedan od ključnih sektora za razvoj ruralnog područja. Stoga je jako dobro da se govori o ruralnom razvoju te o ulozi šuma u poljoprivredu. I na kraju e, kružno gospodarstvo u Europi. Šuma se do sada koristila za dakle drvnu masu u izgradnji a i u kemijskoj industriji, čak i do proizvodnje bioetanola. U kružnoj ekonomiji to može imati ključnu ulogu. Imam dva pitanja za vas. U budućnosti, kako predviđate financiranje istraživanja u okviru Horizonta 2020. Te mm, kako vidite uvođenje novih tehnologija u ovaj sektor? Hoćete li koristiti i fond kojeg je osnovao Juncker za financiranje tih istraživanja? Hvala lijepa. Neću govoriti o šumama kao takvima. Međutim, čuli smo o krizi u poljoprivredi kao takvo i ona je prisutna u mnogim državama. U Francuskoj ponovno smo se našli u vrlo teškim vremenima i morat ćemo zajedno odati počest 600 osoba iz poljoprivrednog sektora koje su počinile samoubojstvo i upravo se zato obraćamo vama, zato što vi i mi moramo zajedno poduzeti neke mjere da bismo poboljšali tu situaciju za ljude koji su zaposleni u e, sektoru poljoprivrede u cijeloj Europi. trebamo e, hitne mjere da riješimo tu situaciju. Hvala. Hvala predsjedatelju, povjereniče. Drago mi je što ste mi dali ovu priliku da postavim pitanje. Imam zapravo nekoliko pitanja. Prije svega, nakon što je Litva 1990. godine dobila nezavisnost, šume su vraćene izvornim e, vlasnicima i dakle više od polovice šuma trenutno su u privatnom vlasništvu, međutim radi se samo o nekoliko hektara. Ostatak su šume u državnom vlasništvu. Dakle, imamo odgovarajuće državne strukture, ali privatni sektor nema dovoljno iskustva u tom području. Dakle, što je vaše mišljenje o suradnji u sektoru šumarstva i koje metode bi trebali odebrati u državama članicama? Bismo li trebali koristiti iskustvo drugih država i koje su mogućnosti suradnje i podrške suradnje? I moja druga primjedba odnosi se na sektor mljekarstva. Situacija u sektoru mljekarstva u Litvi naročito je teška. E, Sastajao sam se s e, mljekarima i oni uvijek pitaju isto pitanje. Što će Europa učiniti za nas i kakav će naš život biti sutra? Hoće li biti ikakvih promjena koje bi e, zaustavile pad cijena? I možemo li očekivati u budućnost? Hvala. Gospođa Moje. Hvala vam povjereniče na svim ovim e, podacima. Ja bih htjela skrenuti vašu pozornost na jednu temu, a to je ako postoji europska strategija za šume ili često moramo shvatiti li, da li krčenje šuma koje je pripremljeno iz određenih e, svrha voljeli bismo vidjeti na koji način bismo mogli pomoći u općinama da u svoje mjere u cilju e, regeneracije flore zanima me kako možemo pomoći lokalnim i regionalnim vlastima da bolje surađuju sa privatnim vlasnicima kako bi sve to dovelo do boljeg gospodarenja šumama. Možemo li možda predvidjeti centre ili nekakve centre za pomoć mm, korisnicima? Hvala vam, sljedeći govornik. Hvala lijepa. E, mislim da je već dosta toga rečeno o ulozi šume, naravno da e, tu postoje različite e, situacije ovisno o tome o kojoj se regiji radi ja sam uzeo riječ nakon što su nekoliko kolega e, u proredu kolega Vojčehovski e, su rekli nešto što sam ja shvatio na sljedeći način da zaštita e, šume i borba protiv klimatskih promjena stoje na neki način u suprotnosti dakle da E, ako se šuma ne koristi da onda jednaka količina drva u šumi truli, pri čemu se razvija CO2, kao i ona što, e, jednaka onoj koja e, raste. Dakle, tako da šuma ima smisla samo onda ako iz nje koristimo drvo i ako to drvo upotrebljavamo kao e, izvor energije, kao sirovinu za dobivanje energije, čime onda ćemo trošiti manje fosilnih goriva. Dakle, korištenje šuma je e, nadalje i vrlo važan gospodarski faktor, e, naravno u prvom redu za vlasnike šuma. E, naravno ako oni upravljaju svojim šumama na održiv način. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala vam lijepa predsjedatelju i povjereniče što ste ponovno došli k nama. Ja bih htio privući vašu pažnju na jednu prilično neobičnu situaciju iz Rumunjske koja je vezana u šumarstvo. Radi se o mogućnosti sadnje šuma na bivšim e, pašnjacima, odnosno da, je moguće saditi na taj način um, voće, odnosno vočke to u ovom trenutku nije moguće u Rumunjskoj zato što je e, Rumunjska do 2016. čuva te pašnjake. Dakle, nemamo izlaza iz te situacije. S jedne strane imamo novac kojeg možemo trošiti na sadnju voćnjaka, ali nemamo dovoljno e, terena za to. Stoga bih vas ja htio zamoliti da možda na razini komisije deblokirate tu situaciju. gospodine povjereniče. E, želim dakle još jednom upozoriti na to da nam je potrebna e, potreban jedan razgovor na tu temu. E, paket pomoći je zapravo smješan u usporedbi sa situacijom u kojoj se nalazimo, a nedopustivo je da naši proizvođači su izloženi toj poplavi e, ogromnih količina mlijeka, a da vi uopće ne reagirate. Čas pani panu Dame i gospodo, mislim da su sada govorili svi govornici, mislim da se više nitko nije javio za riječ. Stoga je sada vrijeme da riječ damo povjereniku. Povjereniče, izvolite. Hvala lijepa. E, možda da prvo krenemo na ove teme koje nemaju veze sa šumama. Upravo u rujnu smo imali na plenarnoj sjednici raspravu o mlijeku u kojoj je sudjelovalo 52 e, sudionika. 44 milijuna je svake godine isplaćeno i u smislu potpora i tu se radi o znatnom ulaganju u ruralna područja i često mi njemački farmeri kažu da se proizvode, da, da dobivaju 42 centra po litri. Ne kažemo mi da nema problema, jasno, ali kada mi kažu ovakve brojke, onda je meni često e, vrlo teško povjerovati u to. I što se tiče mlijeka u školama, mi ćemo tu dodati dodatne resurse i želimo to vršiti do kraja godine kako bismo imali novi program e, što je dio paketa koji sam najavio prije nekoliko tjedana. Gospodin Flanagan, ja nisam istražitelj, ja sam samo obični povjerenik i nemam e, resurse E, za to, to, se radi, e, to je stvar e, vlasti i dobro da ste to naveli i zaista je zabrinjavajuće da nema nikakve suradnje, međutim tu ja ne mogu pomoći, to vam treba pomoći vaša, vaša država. Međutim što se tiče šuma, Irska namjerava od 8 do 18% pošumljenih područja imati u budućnosti, stoga mislim da ćete imati i prilično veliku potražnju za proizvodima e, biomasom i slično. Imamo također i znatne resurse koje se ulažu u istraživanje i znanost, a tu će uključivati i područja u kojima možemo povećati u, e, ulogu bioekonomije, bioenergije, odnosno tog cijelog sektora. Dakle, nadam se da će skorašnji natječaj ukazati na to da imamo želju sudjelovati u tome jer šumarstvo nije samo stvar iskorištavanja zemlje nego i stvar zapošljavanja kao što je recimo rekao gospodin Bogović u Sloveniji gdje imamo oko 60% ukupne površine pokrivene šumom dakle on želi znati koje će to politike pomoći njima da u tom području otvore više radnih mjesta mnogi ste spomenuli ulogu privatnih vlasnika E, skupina za civilni dijalog e, za šumarstvo e, jest konzultirana u tom smislu i bit će uključena u provedbu. Predsjedatelj ove grupe jest sam vlasnik, privatni vlasnik šume. Dakle, nadam se da, na taj, da ćemo na taj način uvjeriti ona iz privatnog sektora da ih nećemo ignorirati kad budemo donosili odluke. Gospodine Buda, možda da mi pošaljete detalje, radi se o puno tehničkih detalja koje ste mi spomenuli, ali mislim da je gospodin Agnu spomenuo još nešto. Mi nemamo zajedničku e, e, politiku za šumarstvo kao što imamo za poljoprivredu, ali imamo zajedničku strategiju. I moramo i, tu dobivamo 7,2 milijarde e, iz Fonda za ruralni razvoj. Dakle, moramo paziti kako trošimo novac poreznih obveznika. Međutim, također uključujemo i ulogu država članica u provedbu te politike i to nam je važno. E, to nije nešto što je u ugovorima, ja ne mislim da bi trebalo biti u ugovorima, ali mislim da bismo trebali imati priliku stvoriti dodanu vrijednost više radnih mjesta nego što to činimo u ovome trenutku. I mislim da je potpredsjednik Katajnen e, revan i da želi e, provesti Junkerov plan u državama kao što je recimo Finska u smislu otvaranja radnih mjesta u ovom sektoru, međutim e, u drugim dijelovima izvan Finske možda ne bi, neće biti tako lako otvoriti nova radna mjesta ovdje. Dakle, e, ne predlažem e, zajedničku šumarsku politiku kao što imamo poljoprivrednu, ali da mislimo da, ali mislim da bismo trebali paziti da taj novac bude iskorišten na najbolji mogući način, a tu bi ključno bilo načelo subsidijarnosti. Da, zatim, e, komisija je čekala pripremu e, finalnog, finalne verzije ovog dokumenta zato što smo čekali mišljenje parlamenta, mislim da to svi znate, e, kako bismo upravo uključili sve ono što su spomenuli zastupnici u parlamentu i kao što sam obećao, ja ću vas obavještavati o napretku u stvaranju višegodišnjeg plana. Ovo je prilika da se diversificiraju tržišta, ali isto tako predstavlja, ovo predstavlja i poteškoće i naravno naišti ćemo na poteškoće u smislu održivosti i upravo zato komisija u bliskoj suradnji s našim dionicima u državama članicama radi na tom problemu. Početak i osnova našeg rada, što smo analizirali u skladu s postojećim kriterijima i pokazateljima, jeste proces Forest Europe i e, praktična provedba istoga. Imamo radne skupine u kojima sudjeluju različiti dionici i mm, izvoznici i tako dalje. I rezultat rada te komisije će također postati dijelom našeg dokumenta. Nova politika za biomasu bi trebala uključivati i u, održivo upravljanje e, šumama u skladu sa strategijom i isto tako uključiti i e, učinke koje su spomenuli neki kolege e, na klimatske promjene. U Rigi su se nedavno neformalno sastali e, ministri okoliša i oni su se usuglasili oko tome da je važno identificirati rizike koji proizlaze možda iz obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša i istovremeno se njima pozabaviti kako bismo imali rješenje koje je dobro za sve. Također sam u kontaktu tu e, s kolegama e, koji rade e, na temama u vezi sa lulcf om Nismo još tu došli do nekih zaključaka, međutim svakako ćemo ovu temu uzeti u obzir u svim našim raspravama. Što se tiče šumske biomase, ona je i dalje jedan od najveći izvor obnovljivih izvora energije. I to također je dijelom e, politike obnovljive energije države članica. U e, energiji, u strategiji do 2016. sve ćemo to uzeti u obzir. I to provesti kroz nacionalne i regionalne programe ruralnog razvoja. E, također ćemo podržavati nove tehnologije za obradu i tako dalje. Također moguće su i potpora e, i moguća je potpora kroz e, nove proizvodne lance, primjerice koje uključuju biomasu i države članice bi trebala sama odlučiti što će to točno biti. E, predviđeno je 3,3 milijarde eura ukupno za ovakvu vrstu proizvodnje. Potpora komisije zapravo funkcionira na osnovu potražnje i e, mi samo nastojimo odrediti e, neke granice Nužno je koristiti sirovine e, tako da bismo imali najveću moguću učinkovitost i različita korištenja drvnog materijala. Ali kako bi se to dogodilo, E, moramo ocijeniti što sve sprečava dobro funkcioniranje e, tržišta i komisija trenutno upravo to i analizira. Što se tiče ERFRDRD-a, također e, uzima u obzir i šumske požare i štetu koju prouzročeno prirodne katastrofe. Primjerice, e, nedavno smo imali sličnu takvu na jugu Francuske. Tu je moguće koristiti e, fond za ruralni razvoj kako bi se popravila neka dijelovi, barem štete koja nastaju na taj način. E, I pokazujemo svoj sučut prema svima onima koji su izgubili živote ili koji su pretrpjeli osobnu ili drugačiju štetu. Što se tiče e, sustava za informiranje o požarima, komisija e, izdaje mape za rano upozorenje, e, ima bazu podataka i izdaje izvještaj i također je u bliskom kontaktu sa državama članicama. Imamo također i sustav zaštite koji također ima sustav zaštite od katastrofa koji uključuje i procjenu rizika. Što se tiče programskog perioda 2014. do 2020. komisija je pripremila e, jednu e, smjernice za ispravno korištenje mjera za borbu protiv šumskih požara. Tu bi također trebali biti uključeni i javni programi i e, države bi se trebale klasificirati prema stupnju rizika. Nova strategija također naglašava i važnost nedrvnih proizvoda koji su važni u smislu e, prijelaza na zeleno gospodarstvo. Nova uredba u ruralnom razvoju sadrži e, mogućnosti za e, podršku takvih aktivnosti. Također ulaganje u šumske šumsku tehnologiju i isto tako možemo podržati i druge aktivnosti u ruralnim područjima. Jedan od ciljeva strategije jeste smanjiti učinke potrošnje na globalnoj razini pomičući um, održivo šumarstvo i prijelaz na zeleno gospodarstvo u kontekstu suradnje i vanjskog djelovanja. Države članice surađuju s međunarodnim partnerima u smislu smanjenja emisija od deforestacija u skladu s uh, UN-ovom konvenciji o klimatskim um, promjenama. Eto, predsjedatelju, mislim da nisam baš sve možda pokrio, ali sam prošao kroz bilješke. E, onima koji su spomenuli neke specifične tehničke stvari na koje ja mogu odgovoriti, ja ću im rado odgovoriti u pisanom obliku na njihova pitanja. Hvala lijepa. Dziękujemy panie komisarzu. Proszę Państwa, mamy świadomość, że problematyka leśna to obszar wielu komisarzy. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Mi smo svjesni toga da e, je e, sektor šumarstva povezan e, i sa zaštitom klime i sa gospodarstvom i da su tu različite glavne uprave u komisiji nadležne i zato e, je možda potrebno bolje povezati sve te sektore e, na provedbi ove strategije e, za šume. Nadalje, mi smo svjesni da su šume u nadležnosti zemalja članica, pri čemu su naravno i europske institucije u izvjesnoj mjeri naravno jedan od aktera upućene su nam molbe da se održi konferencija na kojoj bi bili predstavnici e, sektora e, uz sudjelovanje europskih institucija dakle to je važna tema pri čemu je od odlučujuće važnosti naravno financiranje mi svi znamo da bez odgovarajućeg financiranja e, istraživanja nije moguće postići nikakve inovacije u ovom području e, ja vam zahvaljujem na sveobuhvatnom pristupu ovoj temi naravno da važna pitanja koja su trenutno aktuelna koja su u vezi sa krizom na primjer e, teme e, sektora mljekarstva da naravno da se i o tim temama uvijek e, govori na ovakvim raspravama to se ne može izbjeći ali naravno to ne znači da mi nismo svjesni važnosti šumarstva E, još jednom zahvaljujem vama, gospodine povjereniče i svim članovima odbora. Vidimo se za tjedan dana u ponedjeljak u 15 sati. Imamo redoviti sastanak odbora, a potom u utorak do podne imamo jedno teško glasanje e, o izvješću Hoisling, a potom u utorak popodne nastavljamo sa sastankom odbora. Osim toga, pred nama su važni događaji ovaj tjedan na plenarnim sjednicama. U svakom slučaju e, vidimo se sljedeći put na sastanku odbora. Hvala lijepo. ovim je sastanak završen.